Na našoj počasnoj galeriji nalaze se dobitnici nagrade Europskog komenta za europske građane. Uh, oni su ovdje u sklopu dvodnevnog posjeta. S tom nagradom se daje počast izvrsnom angažmanu upućenom e, većoj razini integracije i sudjelovanja u Europskom parlamentu. U dvorani Menuin ćemo danas imati počasnu e, dodjelu tih nagrada za naše dobitnike i želim izraziti srdečnu dobrodošlicu svim e, dobitnicima te nagrade. Hvala lijepa. Sada možemo prijeći na dnevni red što se tiče e, radnog plana prema članku 149. Uh, e, imamo završni nacrt dnevnog reda koji smo usvojili, koji vam je podijeljen. Klub zastupnika Europskih pučana je zatražio izjavu visoke predstavnice komisije i e, potpredsjednice komisije, komisije visoke predstavnice za vanjske poslove da se stavi na dnevni red veznu situaciju u Venezuelu. To bi bilo dakle predposljedna točka prije jednominutnih govora o čemu bi zatim glasali e, na plenarnoj sjednici u Ožujku i stoga se traži da se sjednica produlji do 22 sata. Da bi objasnio taj zahtjev, eh, predajem sada riječ gospodinu Grandesu Pasqualu. Gdje je on? Izvolite kolega. Hvala vam gospodine predsjedniče. Molbu smo izrazili zbog vrlo jasnog razloga. Mi tražimo da se izmjeni dnevni red te da se otvori rasprava na temu Venezuele te da pripremimo prijedlog rezolucije o kojem ćemo glasati na sljedećoj plenarnoj sjednici u Strasburu. Razlozi su jasni. U prosincu je već ovaj parlament usvojio rezoluciju sa velikom većinom upravo na temu Venezuele. No nisu prošla niti tri mjeseca i situacija ne da se nije popravila, već svi mediji prenose vijesti da je situacija izvanredna. Nova zatvaranja, politički progon oporbe, i opasni rizici. Stoga ova je molba više nego opravdana. Jučer je jedno dijete od 14 godina poginulo na ulicama upravo zbog sukoba. Smatramo da je potrebno održati ovu raspravu i hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala lijepa. Tko želi govoriti i podvrditi taj zahtjev gospodina Paskvala ko želi govoriti u prilog tom zahtjevu, nitko tko želi govoriti protiv tog zahtjeva, e, zastupnik Biol, izvolite. Hvala. Iz Ujedinjene ljevice mi se protivimo da se ova točka stavi na dnevni red. Zato što jedini razlog zbog kojeg se danas želi razgovarati o e, onome što se dogodilo gradonačelniku Karakasa koji je uhićen zbog navodnog pokušaja puća. To je zbog toga što vi vodite kampanju protiv venecualske vlade i protiv e, procesa transformacije u Latinskoj Americi. I na taj način se samo želi pomoći planima ekstremne desnice u Venezueli Venecueli koji uz pomoć SAD-a želi e, svrgnuti s vlasti e, vladu koja je legitimno izabrana. To se već dogodilo 2012. sa predsjednikom Čavezom. Njegov jedini cilj je bio spasiti od gladi i od siromaštva milijune osoba. Jer, budimo jasni, gospodin Ledezma je u zatvoru zbog toga što je navodno sudjelovao u pokušaju državnog puća. Samo malo. Samo malo. Kolege i kolegice, pri takvim zahtjevima vezani uz poslovnik možete e, doista poslušati govornika do kraja. Mislim, vaše strpljenje ne mora biti dulje od jedne minute i vas molim da do kraja poslušate kolegicu, no budući da je već završila, eto ja sam vam, htjela, ja sam vam htio pomoći, ali vi ste bili brzi, brži od mene. Ich lasse über den Antrag ab. Sad ćemo glasovati o tom zahtjevu. Tko je za zahtjev gospodina Granesa Pasquala? Njega molim da podigne ruku. Tko je protiv tog zahtjeva? Tko je suzdržan? Sa malom e, većinom je usvojeno. To znači da će naša sjednica e, biti produljena do 22 sata. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, izjava komisije o usvojenom strateškom okviru za energetsku uniju. Riječ predajem eh, potpredsjedniku Europske komisije gospodinu Marušu Ševčoviću. Honorable Mr. President, honorable members, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, poštovani zastupnici, odluka koju je donijela komisija prije nekoliko sati vezano uz